Meine sehr geehrten Damen und Herren. E, dame i gospodo, dolazimo glasanja. E, prvi dio će biti o svečanoj sjednici u, u pet, za 15 e, minuta, a drugi nakon svečane sjednice. I imamo prvo izvještaj o kohezijskoj politici, tko je za, tko je protiv, suzdržani, e, usvaja se. E, e, Omarije, optimizacija razvoja potencija i regija. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. usvaja se dolazimo do e, izvještaja Tajera. Jedno glasanje za, protiv, suzdržani, usvaja se. Debaka, izvještaj Debakar, riječ ima izvjestitelje, gospodin Debakar. Hvala u ime kolega kluba zastupnika liberala. Molim da se to, uh, da se glasovanje odgodi temeljem pravila 177. Hvale. Hvala. E, molim tko je za e, amandman?